Pa onda ti odbori mogu krenuti s pregovorima. Sada, evo dati ću riječ kolegama koji su javili za riječ, samo da vas objasnim još u sljedećem. Zajedno sa predsjednikom vijeća će predsjednik Tajani sutra potpisati dva akta koji su usvojeni e, u okviru redovnog zakonovnog postupka u sladu sa pravilom 78. iz poslovnika parlamenta, a naslovi e, tih e, dva zakona će se objaviti u, u zapisniku s ove plenarne sjednice. Hvala vam. Tri kolege se javili za riječ prije nego što pređemo na dnevni red. Gospodin Frunzulika, vi ste se javili u vezi s poslovnikom. Tri kolega. Gospođo predsjedateljice, dragi kolege, 20. studenog u Kijevu je održan forum nacionalnih manjina u Ukrajini. Tamo su bili predstavnici mađarske, poljske, slovačke, bugarske manjine, tatarskih manjina i židovskih manjina htjeli su razgovarati o novom zakonu o obrazovanju koji zabranjuje novim manjinama da se njihova djeca obrazuje na e, maternjem jeziku na svim razinama obrazovanja prema članku 7. i tog zakona. Međutim, e, pokret Svoboda, politička stranka u Ukrajini je prekinula taj događaj i morali su ih e, ukloniti iz dvorane. Ja tražim da parlament zauzme stav o ovoj važnoj temi i da e, se prekine sa tolerancijom ukrajinskih vlasti prema takvim e, incidentima. Ukrajina mora promicati europske vrijednosti, mora ih braniti, ali to uključuje i ljudska prava, te prava nacionalnih manjina i njihovo pravo da se obrazuju na materijalnom jeziku. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa, primamo na znanje vaš komentar. Riječ ima gospođa Šuica, izvolite. U vezi poslovnika? Uh, uh, ja bih htjela govoriti na maternjem jeziku. Dakle, u ovom, u ovom trenutku sam osjećam se dužnom obavijestiti ovaj parlament da je hrvatski sabor prekinuo zasjedanje da je bosansko hercegovački sabor prekinuo zasjedanje jer je u tijeku presuda haškog tribunala za šest e, bosanskohercegovačkih hrvata koji su trebali odgovarati po zapovjednoj odgovornosti. dosuđene su im velike kazne međutim jedan od tih generala general praljak je tijekom suđenja u haškoj sudnici prije pola sata popio čašicu otrova i prema e, kazivanju novinara je preminuo u e, bolnici u haagu. smatram da ako su ovi parlamenti prekinuli zasjedanje da sam ja kao hrvatska zastupnica bar dužna vas obavijestiti što se trenutno događa i e, kakve su odluke haškog suda u odnosu na e, događanja za vrijeme rata u bosni i hercegovini i e, činjenice koje su presuđene u odnosu na hrvatsku osobno smatram apsolutno netočnim. Thank you for that uh, important information. And now, Hvala na ovim vašim informacijama. Sada gospođa Intva. Yes, thank uh, Hvala vam gospođo predsjedateljice. Svi znamo da katkad kad političke rasprave mogu biti jako emocionalne i jako uzavrele, ali moram reći da sam bila jako šokirana kada sam vidjela slike neke vrste vješanja šestora naših poljskih kolega na internetu. Vrlo mi je drago što je predsjednik Tajani odmah reagirao, što je pristupio poljskim vlastima i rekao da će se pominuti za sigurnost naših šest kolega i poljski ministar je osudio taj događaj, ali je istodobno i rekla pa pogledajte kako se ponašaju vaši zastupnici kako um, iznose um, klevetajuće tvrdnje o Poljskoj. Pa neki su čak u, u Poljskom parlamentu govorili o nama i o meni. Isto tako su iznosili lažne navode. Ja bih zamolila da imamo poštovanja jedni prema drugima i zamolila bih predsjednika Tajanija da pritisne poljsku vladu da ne inzistira samo na fizičkom integritetu naših zastupnika, već da se zajamči i sloboda govora, čak i kada netko govori nešto što se nekome ne sviđa. Hvala. Thank you very much for that very important, uh, Hvala vam lijepa na toj vrlo važnoj izjavi. Kao što znate, predsjednik Tajani sada poduzima nešto i možda bismo češće trebali koristiti tu riječ poštovanje. Hvala vam, dragi kolege. Gospodin Dartmouth, izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice, u vezi s poslovnika. Samo da gospođu Sofiju Intveld pitam, je li taj njen angažman vezan uz slobodu govora se odnosi i za ono što se govori u Europskom parlamentu, a ne samo za ono što se govori izvan Europskog parlamenta. I'm going to answer that question and it is... Ako mi dopustite, ja ću odgovoriti na to pitanje i odgovor je da. I sada nastavljamo sa dnevnim redom. Imamo konačni nacrt dnevnog reda. Ispričavam se. Gospođo Johans Ne? Da, gospođo Harms, ispričavam se, sada vas vidim. Prijeći ćemo sada uskoro na dnevni red. Samo sam htjela dodati nešto vezano uz ono što je rekla naša kolegica iz kluba zastupnika ALDE. Za mene je bilo izričito zabrinjavajuće kada sam na društvenim medijima vidjela slike nekolicine naših kolega iz Poljske. Slike gdje se prikazuju naši kolege kao da ih je netko objesio. Dakle, ja mislim da je to nešto što nipošto ne možemo ostaviti pod e, slobodu izražavanja. Za mene je to više e, zločin i možemo očekivati od naših kolega sljedeće. Naime, sa razine predsjedništva uključujući i našeg potpredsjednika iz Poljske. Od njih očekujemo ne samo da se ispričavaju u ime tih ljudi, već isto tako i da e, to onda osude. To je nešto što ja smatram kaznenim dijelom. Hvala vam, gospođo Harms, ovo je vrlo ozbiljna tema, mi smo to zabilježili, te je plenarna e, iskazala svoju podršku to je nešto što dijelimo svi. Sada se i drugi javljaju za riječ. Ne želim da se o tome otvori rasprava, ali dati ću riječ gospodinu Kaznodopskom. Tylko, że koledzy niepotrzebnie się martwią. E, polskie władze zajmują się to. Hvala vam. Ne brinite se, poljske vlasti e, će to srediti. Hvala vam na tome, gospodin Bajgel. We are expressing our solidarity to... Mi želimo izraziti solidarnost danas s drugim kolegama. Ja bih e, zatražio ovaj parlament da pokaže solidarnost sa dva bivša zastupnika Europskog parlamenta koji su u zatvoru u Španjolskoj. Mislim da bismo trebali odustati od toga da šutimo e, vezano uz ono što se tamo događa. Thank you. Colleagues, I had mentioned... Hvala vam, dragi kolege. Kao što sam spomenula, 15. studenog je usvojen konačni prijedlog dnevnog reda na konferenciji predstavnika prema našim pravilima i sada želim vam dati na odobrenje sljedeće izmjene dnevnog reda. Za danas e, izjava komisije o odluci o usvojenom paketu o počnom opozivanju, to ćemo odgoditi. Izjava komisije o smrtonosnim poplavama u Atici i pomoći za obježavanje posljedica prirodnih nepogoda, to će nam biti treća točka, a sutra izvješće gospodina Geigera o mobilizaciji rezerve za nepreviđene izdatke u 2017. godini, to ćemo dodati e, među točke o kojima ćemo glasati. Zatim imamo izvješće gospođe Sakorafe o sporazumu o znanstvenoj i tehničkoj suradnji između Europske unije i Libanona, to ćemo odgoditi imali nekih e, primjedbi na ove izmjene, ne, onda to usvajamo. I samo još dodatno da vam kažem, sutra e, Odbor za pravna pitanja je usvojilo izvješće e, o imunitetu gospođi Ferrari prema našim pravilima i o tom izvješću ćemo glasati sutra tijekom razumlja glasanja. Evo tako smo onda izmijenili dnevni red. Ove izmjene su usvojene, sada možemo krenuti sa prvom točkom dnevnog reda, a to je proračunski postupak za 2018. godinu. Prvi govornik na našem popisu je gospodin Artui, predsjednik odbora.